Evo, e, tekstovi koje smo usvojili su na raspolaganju imali prigovora, ako ne, onda je usvojen zapisnik. E, Klub zastupnika GUE